abrimos la sesión. El punto del orden del día es la pregunta oral que a la comisión se ha presentado. Usmeno pitanje koje se tiče diskriminacije na osnovi kaste. Odbor za razvoj je postavio usmeno pitanje. Vidim da je Eva želi došla. Ona je sastavila pitanje, dajem joj pet minuta, izvolite. Monsieur le Président, Madame... Gospodine predsjedavajući, visoka predstavnice, dragi kolege. Apartheid je pojam koji osim režima na koje se odnosi govori o povredi prava i dostojanstva ljudi od strane Mahomama Singa 2006. godine kada je progovorio o stanju u kojem se nalaze nedodirljivi u Indiji. Usprkos toj šokantnoj izjavi i ukidanju tog pojma u indijskom ustavu pod vodstvom doktora Ambekara, usprkos tim zakonima 260 milijuna ljudi u svijetu svakoga dana su žrtve takvih radnji. Od 2005. tri žene su bile žrtve silovanja svakog dana. Svakih 18 minuta došlo je do nekog kaznenog dijela, premda su Indija i Pakistan potpisnice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima milijuni njihovih građana ne mogu uživati e, prava iz e, tog teksta. Odbor za razvoj kojim predsjedavam odlučio je ponovno postaviti to pitanje zato što takav oblik diskriminacije osim što je ljudski neprihvatljiv i osim što je protivan ljudskim pravima i pravu koje se odnosi na to područje. Također je i izvor nejednakosti, to ima socioekonomske posljedice. Ljudi nemaju pravo na dostojanstven rad, nemaju pravo na obrazovanje i zdravstvenu skrb. Službe kao što su policija i pravosuđe krše njihova osnovna ljudska prava. Samo 10% tih žena ima pravo na obrazovanje. Izlazak iz e, teškog siromaštva u takvim okolnostima potpuno je nemoguće. Novi statut ne omogućuje da se situacija poboljša. Razlike se povećavaju od 90. godina i na taj način vidimo da dolazi do neuspjeha razvojnih politika. U nekim zemljama postoje zakoni pozitivne diskriminacije, međutim, nažalost, uspjeh nije bio zajamčen. Riječ je o tome da na europskoj razini treba inzistirati na potrebi da se prepozna diskriminacija utemeljena na kastama kao poseban oblik diskriminacije i e, koji ima veze sa društvenim i vjerskim sustavom. Treba ih shvatiti kao posebnu skupinu te vikte, e, te, te žrtve segregacije i treba ih na bolji način uzeti u obzir u razvojnim programima Europske unije. Učinkovitost potpore na taj način će biti osnažena. Dosljednost vanjske politike sa razvojnom politikom nameće nam ne samo da izvršimo ocjenu stanja te skupine u e, trgovinskim sporazumima, nego isto tako da se integrira klauzula koja se tiče diskriminacije utemeljene na kastama. Najnoviji događaji u Bangladešu ne omogućuju nam više da se pravimo da ne znamo što se događa. Europske tvrtke direktno ili indirektno sudjeluju u sužanjstvu ljudskih bića. To nije prihvatljivo. Politički dijalog i trgovinski pregovori, strategije u području ljudskih prava, bilateralni sastanci na vrhu i treba iskoristiti svaku priliku kako bi Europska unija mogla promicati zajedničke inicijative sa svrhom ukidanja diskriminacije utemeljene na kastama. Kako zaključiti ovo izlaganje, a da ne spomenem našu odgovornost u promicanju prava e, diskriminiranog stanovništva na europskom teritoriju. Prvenstveno to je indijska dijaspora. Diskriminacija očito ne poznaje granice, ali isto tako i romsku zajednicu koja u velikom broju država članica je meta rasizma, predrasuda, isključenja iz društvenog, obrazovnog, zdravstvenog i ekonomskog života. Europska unija zajedno sa trećim zemljama mora pokrenuti ozbiljne razgovore kako bi se dokinuo svi oblici diskriminacije koji koče razvoj. Hvala, zastupnici Žoli. Zahvaljujem predsjedateljici odbora za razvoj. Sada dajem riječ povjerenici Mastrom koja će odgovoriti na ovo usmeno pitanje. Evo želi, izvolite. Dobro jutro. Želim zahvaliti Evi Žoli što je postavila ovo pitanje. To će mi omogućiti da u ime visoke predstavnice nešto kažem o ovoj važnoj temi koja se odnosi na diskriminaciju temeljenu na kastama. Mi smo opredjeljeni da se borimo protiv svih oblika diskriminacije. Borba protiv diskriminacije je jedan od osnovnih prioriteta u trenutnom strateškom okviru Europske unije o ljudskim pravima. Taj oblik diskriminacije je sastavni dio naše strategije. Europska služba za vanjsko djelovanje i države članice koriste se bilateralnim dijalogom kao i financijskoj potpori Europske unije organizacijama civilnog društva. Diskriminacija na osnovi kaste je sastavni dio naših dijaloga o ljudskim pravima kao i kontaktima sa aktivistima koji se bore za ljudska prava. To se tiče onih država gdje je to pitanje relevantno kao što su Indija, Nepal, Bangladeš, Pakistan, ali i Mauritanija. Europska unija daje potporu kako bi se riješilo ovo pitanje i utjecaj te diskriminacije kroz instrumente Europske unije, posebno Europski instrument za demokraciju i ljudska prava. Taj instrument e, i strateški dokument iz 2011. do 2013. godine eksplicitno govori o diskriminaciji na osnovi kasti. Daću vam primjer. U Indiji ta vrsta diskriminacije smatra se horizontalnim pitanjem u području ljudskih prava. Europska komisija je dala ukupno če, financirala ukupno 4 milijuna projekata koji se tiču e, diskriminacije e, protiv žena i djevojčica. Isto tako imamo multilateralni pristup koji se tiče e, i promicanja ljudskih prava kao i emancipacije žrtvi Razvojna pomoć daje potporu inicijativima u svrhu većeg pristupa obrazovanju, e, manjinskih prava, ženskih prava i radnih prava. U Bangladešu financiramo nekoliko projekata koji se tiču smanjivanja siromaštva i prava najsiromašnijih. Isto tako financiramo projekte, projekte koji imaju svrhu da se omogući pristup pravosuđu žrtvi ovakve diskriminacije. Imamo 30 milijuna eura za projekte u Bangladešu i Pakistanu kojima je cilj poboljšati funkcioniranje lokalnog pravosuđa i policije. Što se tiče humanitarne pomoći, želim naglasiti da je to uvijek nešto što se temelji na potrebama e, i posebno je stavljen naglasak na najpotrebitije. Imamo i projekte u Južnoj Aziji gdje se konkretno bavimo diskriminacijom e, utemljenom na kastama. Na multilateralnoj razini vrlo aktivno sudjelujemo u kontekstu UN-a i pod odbora za zaštitu ljudskih prava UN-a. Također smo sudjelovali u raspravi o diskriminaciji na temelju e, kasti u periodičnom periodičnom sustavu ocjene UN-a u tim zemljama, Indiji, Bangladešu i Pakistanu. Zaključno želim reći da je ovaj oblik diskriminacije je prioritet za Europsku uniju. Mi se borimo protiv toga i to e, na najučinkovitiji način u sustavu strategije protiv za borbu protiv svih oblika diskriminacije. Imamo nekoliko instrumenta kao što su bilateralni dijalogi i financiranje nevladinih udruga. Koristimo to fleksibilno i pokušavamo e, usmjereno djelovati u onim zemljama koje su najviše pogođene tim fenomenom. Hvala. Cecilija. Ja sam e, svjestan vaše predanosti i vjerujem da ćete predano raditi i na rješavanju ovoga pitanja. Sada ćemo dati riječ e, za govornicima u ime klubova zastupnika, u ime kluba Pučana na dvije minute zastupnik Svensson. Hvala. Diktatorski režimi vrlo često pokušavaju se nedemokratski ponašati prema vlastitim građanama. Međutim, kada to čine demokracije od kojih očekujemo da se pridržavaju određenih vrijednosti, to nije prihvatljivo. I to je pitanje koje se mora postaviti i ne slažem se sa onima koji smatraju da je riječ o temi koja je vrlo često na dnevnom redu, dakle govorimo o diskriminaciji na osnovi kasti, da države unutar svojih granaca imaju dio pučanstva koje se smatra nedodirljivim, kao što je rekla kolegica Žoli, govorimo o polovici stanovništva Europske unije, dakle to je red veličine. Prema tome ne možemo se pozivati na običaj ili tradiciju kako bismo objasnili takve postupke. Moramo se pobrinuti da dođe do promjene u ponašanju. Ako želimo govoriti o trgovinskim odnosima ili nekim drugim odnosima, e, ovo je pitanje koje treba jasno naglasiti. Neprihvatljivo je da žene i djeca budu izloženi i da budu na neki način zatvoreni i da nemaju izlaza iz te situacije. Drago mi je da se ovo pitanje našlo na dnevnom redu, no nemojmo stati ovdje na ovoj raspravi u četvrtak ujutro na plenarnoj sjednici. Mi moramo raditi na tim pitanjima. Riječ je o zemljama koje su potpisale povolju Ujedinjenih naroda o slobodi vjeroispovijesti, slobodi izražavanja i tako dalje. A istovremeno zapravo ne uspijevaju promicati prava vlastitih građana. Ovaj sustav utemeljen na kastama je potpuno neprihvatljiv. Gospodine predsjedavajući, moramo dati sve od sebe kako bismo omogućili da demokratske vrijednosti, ljudska prava i temeljne slobode e, budu u središtu naše pažnje. por A sada na dvije minute u ime socijalista Michael Cashman. Hvala predsjedniče. E, jako mi je drago da vi predsjedavate kad govorimo o temeljnim pravima. Dopustite mi da se u potpunosti složim s onim što su rekli kako gospođa Žoli, tako gospodin Svensson. Ni u kakvoj od naših unutrašnjih ili vanjskih aktivnosti ne možemo dopustiti bilo kakvu diskriminaciju zasnovano na kastama. Znamo, moramo danas poslati snažnu poruku o tome. Saslušala sam vas povjerenice i razumijem što kažete. Međutim, mi ne uspjevamo u našem radu. Imamo toliko rezolucija, mnogih instrumenata, 250 milijuna ljudi diskriminirani su jednostavno zato što pripadaju nekoj kasti. Iz tog razloga moj klub zastupnika smatra da moramo imati u svim našim sporazumima i trgovanskim sporazumima odredba o nediskriminaciji na e, osnovi kasta. I o tome se ne može pregovarati. Jer svaki puta kad kupujemo neki odjevni predmet iz Indije ili Pakistana, mi zapravo smo o, ti koji diskriminiramo. I mi na taj način slabimo te ljude. Mi oslabljujemo svaki međunarodni instrument koji potpišemo djevojčice koje su podvrgnute e, diskriminaciji i e, lošem postupanju jednostavno zato što pripadaju kasti nedodirljivi. Ne, moramo reći to se ne smije nastaviti, ali mogu li ja javnosti reći kada kupujemo naša odjela, čarape, kravate, moramo znati da ako te zemlje ne primjenjuju prava, ljudska prava koja bi i međunarodne nome uvriježene u tom smislu, onda mi kao pojedinci ne smijemo s njima trgovati. Hvala Michael, a sada u ime kluba zastupnika liberala gospodin Donskis. Predsjedniče, povjerenice. Horizontalna diskriminacija je jedan od najvećih paradoksa 20. stoljeća. Svijet je zapravo postao manji i zajednički prostor za ljudska prava. Ljudska prava sada više nisu nacionalno pitanje, već univerzalno pitanje. A toliki, e, tolika ljudska bića ne uživaju niti osnovna ljudska prava te e, osobe žive čak u e, demokracijama koje su u razvoju. Diskriminacija zasnovana na kastama ne može se samo objasniti civilizacijom ili vjerom. To su ljudi koji su ljudska bića kao, poput nas. To nije problem samo u Indiji, već je to rašireno u cijelom svijetu. Moramo e, zaista Tematski e, se boriti protiv ovakve diskriminacije. Diskriminacija na osnovi na kastama zapravo je diskriminacija kao i svaka druga, zasnovana na vjeroispovijesti, seksualnoj orijentaciji ili etničkoj pripadnosti. Današnja rezolucija ide u tom smjeru, ali Moramo učiniti više kako bi 260 milijuna ljudi na, koje žive na takav način jednoga dana mogli ponovno živjeti dostojanstveno i živjeti sva svoja prava. Pozivam još jednom europske institucije da se bore protiv sustava kasta i to na svaki način i sustavno. Pozivam kolege da podrže ovu rezoluciju te da ne zanemare poštivanje ljudskih prava i dostojanstva. To je jedno od naših glavnih vrijednosti. Hvala kolega, a sada u ime zelenih na minutu i po riječ ima Jean Lambert. gospođa Jean Lambert. Ja govorim istovremeno kao i osoba iz upravnog odbora e, za e, mrežu solidarnosti iz Ujedinjenog kraljevstva, a također i kao članica delegacije za te zemlje. Naravno, i ja se protivim e, diskriminaciji na osnovi kasta. nikome se ne smije odbiti dostojanstvo, voda u slučaju katastrofe zato što pripadaju određenoj kasti. Sve to moramo imati na umu naročito ovoga tjedna kada obilježavamo Međunarodni dan djevojčica. Vidjeli smo neke e, zakone u Nepalu koji su se borili protiv diskriminacije. Imamo i projekte Europske unije koji su zaista nešto napravili. Međutim, kao što smo već čuli, ako ne dođe do stvarne promjene u kulturi ponašanja i to je nešto što je potrebno ne samo u zakonima, već se ti zakoni moraju i provesti. Pogledajmo i naše zemlje članice. U Ujedinjenom kraljevstvu nedavno se diskriminacija kast, po sustavu kasta ušla u zakon o općoj diskriminaciji. Međutim, moramo biti svjesni da ovo postoji i u našim zemljama članicama i moramo se tamo zalagati tako i na međunarodnom nivou. Hvala gospođo Lambert, a sada posljednji govornik u ime klubova zastupnika Mikael Gustafsson za GUE. Mi znamo da je on također učinkovit predsjednik odbora za ženska pitanja i ravnopravnost. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala povjerenice Malström. Teško je nakon što su kolege rekle toliko dobrih stvari reći nešto novo. To moram odmah reći. Međutim, htio bih se usmjeriti na jedan aspekt za kojeg, smatram važnim i do kojeg dolazi u velikom broju žemalja. Mnoge su zemlje izravne žrtve ovakve diskriminacije. U Indiji postoji trostruka diskriminacija e, žena koje su siromašne, žene i iskaste nedodirljivi. Mnoge od njih ne prijave se kada se rode i zato mogu biti predmet trgovine, e, prisilnih brakova i e, mogu biti e, poslate na rad kao djeca. Policija i pravosudni sustav ne zanimaju se za te stvari. Negažnjivost je jako raširena. Europska unija i zemlje članice Europske unije mogu mnogo više napraviti tako što će razgovarati s tim zemljama, ući s njima u dijalog, imati programe e, o tim pitanjima. Cecilija Malstrom jako puno radi, ali vjerujem da možemo napraviti i više. Moramo raditi s tim organizacijama koje postoje u civilnom društvu tih zemalja, ključno je. Naročito moramo raditi s organizacijama žena, s obzirom da te organizacije imaju puno iskustva na tom polju. Ne možemo e, prihvatiti diskriminaciju nigdje na svijetu. <clears throat> Hvala Mikael. Završili smo sada s govornicima u ime klubova zastupnika. Sada će se kolege pojedinačno javiti za reč. Najprije gemično dvije minute. Zahvaljujem se predsjednici našeg odbora Evi Žoli što je u svom izvješću govorila o diskriminaciji na osnovi kasta. Trebalo je govoriti o tom pitanju. Podržavam i ono što je rekao Michael Cashman. Moramo imati proaktivno djelovanje. Zaista moramo napraviti nešto protiv tih zemalja koji na takav način tretiraju ljude. Europska unija mora zaista ukazati na to da je diskriminacija po e, kastama zaista specifičan oblik diskriminacije i e, da je nešto protiv čega se mora boriti kao i protiv svih drugih oblika diskriminacije na osnovi vjeroispovijesti, seksualne e, orijentacije ili manjina. I kao što je rekao kolega Gustafson, žene i djevojčice su naročito ranjive, one su žrtve i e, seksualnog e, robovanja. To se događa sve u 21. stoljeću, to je nevjerojatno. Ovakva diskriminacija po kastama ne događa se samo u Aziji. Ja sam prije nekoliko dana razgovarao s mladim čovjekom iz Azije koji živi u Dublinu i koji mi je ukazao na to da ovakve diskriminacije postoje i u Europi u nekim e, dijelovima. Opravdano je da smo ovo stavili na dnevni red i, i da svi klubovi zastupnika to podržavaju. Moramo kolektivno boriti protiv ovakvog pitanja koji već predugo traje. Hvala e, Neće Logeju. A sada gospođa Zita Gurumaj na jednu minutu. E, hvala, dragi e, kolege, diskriminacija po sustavu kasta i dalje je stvarnost za 260 milijuna ljudi građana ovoga svijeta i to je jedno od najgorih kršenja temeljnih ljudskih prava. Među žrtvama socijalne isključivosti žene i e, djevojčice su naročito diskriminirane. One su žrtva mnogih nasilja, uključujući i seksualnog zoslavljanja. Djeca su također seksualno eksploatirana. Usprkos nekim zakonskim propisima koji su na snazi Indiji zadalite, situacija je izuzetno problematična. Ujedinjeni narodni objavili su specifične smjernice vezane za ta pitanja. Ja bih htjela čuti što radi Europska služba za vanjsko djelovanje kako bi učinkovito tražila da se one provode. Moram naglasiti također da se to ne događa samo u zemljama jugoistočne Azije. E, mnogi među e, tim e, ženskim nedodirljivim a žive e, i rade e, tamo gdje su zaposlene u tvornicama koji izvoze tekstil na zapad. Hvala, a sada na jednu minutu Phil Bunyan. Hvala. Mislim da je ovo usmeno pitanje nešto što možemo pozdraviti. Nije ovo prvi puta da o e, temi kasta i diskriminaciji na osnovi kasta govorimo u Europskom parlamentu. Nažalost, neće vjerojatno biti niti posljednji put. Ne možemo misliti da ćemo situaciju promijeniti preko noći. Jednostavno moramo reći da nema dovoljno napretka. Na stotine milijuna ljudi žrtve su diskriminacije i to svakodnevno. Primjerice u Bangladešu diskriminacija nad kastama odnosi se i na Hindije i na e, muslimane. Nije to nešto što, što prevladava samo kod Hindusa. E, muslimani su također žrtve toga. U Pakistanu nedodirljivima e, nije dopušteno da budu politički zastupljeni. To je nedopustivo. Mnogi od tih ljudi istovremeno su pripadnici vjerskih manjina pa su tako dvostruko diskriminirani. Ja ne tražim od komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje da danas odmah izvedu europski socijalni model kao nešto što se može univerzalno primijeniti na sve. Ne, ali tražim da traži da se ljudska prava koje mi se zalažemo da se oni rašire svugdje. Mislim da to nije imperializam. Hvala. Drago mi je da o tome govorimo i osuđujem diskriminaciju protiv 260 milijuna ljudi zbog sustava kasta. Kaste su nejednake skupine klasno zasnivane, a oni koji su na dnu su u najtežem položaju nazivaju ih nedodirljivima, oni rade najteže poslove, mnoge od njih su u robskom odnosu i u krajnjem siromaštvu. Mislimo da u e, trgovinskim sporazumima koje spava, e, slapa Europska unija, da se treba uvesti odredbe kojim se zapranjuje diskriminacija po kastama a moramo se također e, zalagati e, da se proširi jednakost. Predsjedniče, hvala mogu primijetiti da zaista postoji širok konsenzus ovdje u parlamentu u odnosu na izvješća gospođe Žali. Mislim da ona dobro e, prezentirala veličinu i razmjere problema s kojim smo suočeni. Kada govorimo o e, diskriminaciji temeljem kaste, govorimo o skupinama ljudi koji zbog svog rođenja čitav svoj život nose određenu stigmu. I iz tog razloga ih se tretira drugačije, postupa se prema njima drugačije. Predsjedniče, to je kršenje najosnovnijeg ljudskog prava, jer mi želimo osigurati da postoje jednaka prava za sve, sloboda e, vjeroispovijesti, sloboda na vlastite uvjerenja, na pravo na razvoj i mi ne želimo da ljudi u kastinskom sustavu nemaju izglede da su osuđeni na siromaštvo 60 milijuna ljudi u svijetu e, su izloženi toj vrsti diskriminacije i ona je duboko ukorijenjena u nekim društvima u kojima postoji i čak i ako zakonodavstvo bude doneseno kojim će se to pokušati ispraviti, e, široko raširena je praksa nekažnjavanja takvog postupanja. A zloporaba takvih zakona znači da diskriminacija temeljem kaste ostaje. Gospodin Mitchell je naglasio tu točku. Mi moramo koristiti sve alate koje imamo na raspolaganju kako bi se time bavili. Također sam e, sastavio određen broj pitanja za službu za vanjsko djelovanje jer smatram da trebamo više raditi putem e, svojih veleposlanstava ne samo kako bismo izvijestili onome što se događa, već i kako bismo utjecali na borbu protiv diskriminacije temeljene na kasti. Predsjedniče, mislim da u dogovoru s tim zemljama uvijek iznova i to je nešto što mora ići dalje od osnovnih ljudskih prava. Mi moramo učiniti više i mislim da bi bilo dobro kad bi EAS e e, imao godišnje izvješće na svojoj web stranici oko toga koje projekte rade, kako se bave e, tijelima, kako bi se pozabavili ovim kasinskom diskriminacijom. Hvala. Hvala vi. Gospodin Čarnevski je se javio ranije za riječ u ime ECR-a, ali nije bio ovdje, ali javio se svejedno da će govoriti, no ja ga sada ovdje ne vidim, tako da mu ne mogu <laughs> dati riječ. Moramo vidjeti e, ko je se sad javio sljedeći. Određen broj kolega se javio za riječ. John Kelly, Sean Kelly, jedna minuta. Srdečna hvala predsjedavajući. Mislim da E, osobito s ovom novom tehnologijom, internetom i tako dalje možemo odraziti vrijednosti ljudskih prava u cijelom svijetu mnogo brže nego što je to bilo moguće u prošlosti. E, rekli smo da sve muškarci i žene su rođeni jednaki, ali neki su jednaki od drugih i to se možda odnosi na prilike i diskriminaciju koju imamo i u vlastitim zemljama, ali naravno e, diskriminacija temeljem kaste kako se prakticira da te osobe su ta, diskriminirane čim se rode i ostaju nejednake sve dok ne umru. E, to je nedopustivo i kao što je moj kolega Mitchell rekao ja mu zaista čestitam na svemu što je napravio tijekom godina na ovom području. E, mislim da trebamo osigurati razvojnu pomoć da e, ljudska prava budu tu za sve. Hvala Sean. Paul Matthew. Zahvaljujem e, gospodine predsjedavajući. Ako se ne smatrate čovjekom, onda se ljudska prava na vas ne odnose i to je e, pitanje kako to prezentiraju bangladeški bangladeške e, e, i indijski žene, aktivisti, ti e, ljudi, te priče koje čujete su strašne, nebrojena silovanja, žena koje policija ignorira, priča Čanku marija 19-godišnje studentice koja je prepatila takav napad samo zato što je ignorirala dječake, tineđere, ili nije mogla shvatiti zašto se druga djeca odbijaju igrati s njom. No, e, kastinska diskriminacija nije ograničena na Aziju i nastojanja vlada da blokiraju ili odgode e, donošenje zakonodavstva koje će e, prekinuti diskriminaciju temeljem kaste se događa i dalje. To ne spriječava niti isključivanje i silovanja i svata nasilja budu dio svakodnevne rezultate E, svakodnevne aktivnosti. E, dakle, e, mislim da društvo temeljeno na jednakosti i solidarnosti se može izgraditi, a ovakvo ponašanje treba biti dio prošlosti. Hvala. Hvala gospodine Murphy. Ne mogu odoljeti, a da sam ne kažem nekoliko riječi ako smijem. delegacija iz, od razvojnog odbora je upravo došla uz sjedinjenih naroda i e, na sametu o milenijskim razvojnim ciljevima. Gospodin Mičeva je bio tamo, gospodin Kašman, ja sam bio tamo u Jedinim narodima i moram reći da se ne sjećam da je ta tema tamo bila naglašena možda je, kao što je jedan od govornika rekao, možda oni nisu želi uzrujati najveću demokraciju na svijetu eh, kroz to da progovore o tim temama, ali moramo reagirati. Izgleda da je globalna zajednica to zataškala nekako i eh, predala drugome u ruke. Svi bismo trebali biti svjesni da je to zastrašujuća nepravda ja sam bio jedan od rijetkih koji su, e, mogli, su bili na tom sastanku a i čini se da je preko te teme samo prijeđeno. Gospođa Cecilija, vi možete zaključiti u ime komisije. Hvala. Zahvaljujem e, predsjedavajući. Mislim da ovaj aplauz bio za vas. Hvala svim zastupnicima što ste se dotakli ovih pitanja. Slažem se, 2013. imati milijune ljudi koji se smatraju nedodiljivima, koji se diskriminiraju na strašan način. Naravno da tako nešto nije prihvatljivo. Mi moramo dati sve o sebe ne samo kako bismo podigli svijest, već kako bismo se i borili protiv toga. Određeni napredak je ostvaren. Primjerice u Indiji je vlada uspostavila režim e, takozvane afirmativne akcije gdje će se e, gdje se predlažu kvote za pristup e, zapravo obrazovanju i poslovima u javnoj službi. 2011. je donesen taj propis i sada se već i provodi. Znači određeni napredak je ostvaren, ali još mnogo toga treba odraditi, a postojeće alate pokušavamo koristiti maksimalno što je maksimalno moguće, pokušavamo podržati najranjivije i e, spominjemo to stalno u našem dijalogu o ljudskim pravima. Mi ćemo nastaviti tražiti promjene različitim instrumentima koje su nam na raspolaganju. Osim toga, kao što znate, objavljujemo godišnje izvješće o provedbi e, strateškog okvira i akcijskog plana o ljudskim pravima i demokraciji e, Europske unije e, i diskriminacije temeljem kaste. Dio tog izvješća to izvješće je na raspolaganju. Reći ću da duboko okrenjena diskriminacija i stavovi ne mogu se promijeniti u roku od nekoliko tjedana. Zato je potrebno vrijeme i zato je bitno dizati svijest ne samo u tim zemljama nego i ovdje u Europi. Želim čestitati Europskom parlamentu što je e, predsjednik Juli E, zapravo e, iznio ovo izvješće kako bi se podigla ta svijest i e, da ti ljudi koji se često zaboravljaju ne budu zaboravljeni, da oni dobiju svoje lice i da građani postanu svjesni punog opseka diskriminacije s kojom oni žive. Možete računati na trajnu opredjeljenost, našu trajnu opredjeljenost u borbi protiv ovog pitanja. Hvala povjerenice. Dobili smo nacrt rezolucije i od odbora za e, razvoj, tako da ćemo zaključiti time ovu